Da ću sada riječ ministru Sapenu, saslušat ćemo njegova mišljenja o situaciji u Francuskoj, ali možda i šire gledano o e, e, perspektivama e, za europsko gospodarstvo i ekonomsko upravljanje. Hvala vam gospodine Sapene, izvolite. Hvala lijepa što ste mi dali riječ. Moram svima vama reći čim stavite slušalice na uši. Dakle, želim reći svima vama da mi je zaista drago da sam došao na ovaj sastanak. Rekli ste, e, gospodine predsjedniče, da je to prvi puta da Francuska sudjeluje na ekonomskom dijalogu po prvi puta otkako su novi profesi stupili na snagu, što mi je drago. Evo, Francusku e, se promatra i e, to je dobro jer to nama nas obvezuje da dobro radimo i mi se trudimo da tako i činimo otkako je došla na vlast, nova vlada, dakle otkako je novi predsjednik vlade bio e, Manuel Valls, prošlo je godinu dana, a ja sam već godinu dana ministar financija i gospodarstva, ali ja sam e, ranije već bio ministar 1992. 1993. Možda se netko od vas toga i sjeća. Ja sam veliki pobornik Europe i e, ekonomske i monetarne unije. Znam da je cilj našeg sastanka da vi postavljate pitanje, na, ja na njih odgovaram. No prije toga pa riječi o situaciji u Francuskoj i Europi. Zato što ne može postojati razlika među našim zemljama i općenite situacije a isto tako i obrnuto ne može pa se praviti razlika između općenite situacije i situacije svake od pojedinih država članica. Francuska je žrtva nekih klišeja možda više nego li neki drugi. Svaki kliše naravno nosi u sebi i ponešto istine. Jedini problem s klišejom je da on ostaje iako se situacija mijenja. U Francuskoj se situacija zaista mijenja, kako bilo da se radi o proračunu, bilo da se radi o reformama. Jasno mogu reći da je Francuska danas u situaciji u kojoj može poštovati proračunske obveze, to su legitimne obveze. Od 2012. godine Francuska je preuzela obveze za reforme koje će biti temeljite i progresivne, dogovorene u mjeri u kojoj je to moguće jer smatram da su dobre reforme progresivne i dogovorene, međutim vrlo temeljite reforme koji će uvelike promijeniti naš gospodarski krajobraz i koji će promijeniti našu financijsku situaciju i moram reći da ćemo s tim reformama nastaviti do kraja ove vlade. Što se tiče financijskih pitanja, to su pitanja za koje se ja zaista zanimam i znam da ćete vi sasvim sigurno kritizirati fransku situaciju. Gospodine predsjedniče, rekli ste da je 2014. godina bila godina kada je Francuska imala bolje rezultate nego li se očekivalo po pitanju deficita. Prema tome mogu se legitimno postaviti pitanja, mogla su se postaviti u listopadu i je li Francuska ispoštovala sve obaze za 2014. godinu trebali Francuskoj nametnuti kaznu zbog nepoštivanja tih obveza. Međutim, kada vidimo rezultate do kojih su došli neovisna tijela, vidimo da je 2014. godine Francuska ispunila obveze iako nije ostvarila cilj koji je imala, a to je cilj koji je bio vezan za nominalan deficit. Što se tiče sljedećih godina 2016. i 2017. u potpunosti se slažemo s novom preporukom što je predložila komisija u usvojilo vijeće. Najnovija predviđanja komisije govore o 3,8% javnog nominalnog deficita. To je upravo ona brojka koju smo i mi sebi zadali i koja je izglasana o e, zakonu o financijama za 2015. godinu, odnosno u proračunu. Francuska će 2017. godine ostvariti cilj koji je da se taj deficit smanji na manje od 3%. 2014. godina rezultati su bili bolji. To nije bilo zato što smo više ubrali poreza. 2014. godine e, gospodarski rast u Francuskoj nije bio onoliko dobar koliko očekivano kao niti u eurozoni niti u Europskoj uniji. Ne, mi smo poslučili bolje rezultate zato što smo bolje i gospodarski upravljali e, i na taj način e, dobili 6 milijardi više. Mi ćemo nastaviti raditi na taj način. Mi imamo tako organiziran proračun koji neće imati negativne posljedice na rast. Problem koji je pred svima nama jest na koji način moramo imati ozbiljan proračun, kako možemo smanjiti deficit i e, dug, odnosno ne povećati dug i smanjiti dug. Dakle, u ovoj vrlo osjetljivoj situaciji u današnje vrijeme ipak imamo gospodarski rast koji ponovno raste slabo, ali raste. Moramo postići da on bude trajan, održiv i da rezultat toga bude nova radna mjesta. Jer e, Francuska kao i druge zemlje ima nezaposlenost. Prema tome Francuska će eto e, poštovati obveze vezane za proračun. Drugo, što se tiče reformi, da, Francuska od 2012. godine ušla u reforme. ću vam jedan primjer. Konkurentnost naših poduzeća zaista je bila dovedena u pitanje zbog određenih eh, izdvajanja i nameta za sam trošak e, rada u poduzećima. Napravili smo e, plan kojim se smanjuje za 40 milijardi opterećenje poduzeća. Sada smo ostvarili polovinu tog cilja i e, više se približavamo razinama na kojima smo bili u tom pogledu 2010. godine. A to se vidi zato što francuska poduzeća više ulažu. Jučer e, smo je objavljen podatak da se francuska poduzeća ulažu više ove godine jer baš kao i e, drugdje u eurozoni e, Francuska je puno vezana za izvoz i sav gospodarski rast su potrebna ulaganja koja nedostaju. Treba na cijelom francuskom teritoriju, cijeloj Europskoj uniji pomoći da dođe do ulaganja. E, još jedna e, reforma koju dobro poznajem, reforma e, tržišta rada. Dobro poznajem tu reformu jer prije nego što sam postao ministar financija i gospodarstva, bio sam ministar rada. Dakle, trebamo imati takav tržište rada kako, e, koje neće sprečavati da poduzeća zapošljavaju više. Evo, uzeo sam ta dva primjera, mogao bih vam dati i druge primjere, ali e, želim time ilustrirati činjenicu da Francuska vodi reforme koje treba voditi, ali to su reforme za koje želimo da budu trajne izbjegavamo konfliktne situacije, dogovaramo se, jer jedan od klišeja koji bije Francusku je e, kliše da u Francuskoj ima jako puno štrajkova, a mislim da danas u drugim europskim zemljama ima više štrajkova nego li u Francuskoj, jer danas radimo u jednom ozračju pregovora. U ovih nekoliko minuta koje su mi preostale e, moram reći da Francuska ima odgovornost budući da mi predstavljamo 21% europskog BDP-a. E, mi, dakle, želim reći kako se mi odnosimo prema Europi jer e, mislimo da na nekim situacijama moramo krenuti brže. Najprije e, pitanje oporezivanja. Što to znači velika konvergentnost tržišta? Što znači u današnje vrijeme konvergencija u bankarstvu ili pak e, velika konvergencija kada se radi o troškovima proizvodnje ili cijeni rada? Što dakle to znači ako s druge strane imamo velike razlike u sustavu oporezivanja od jedne zemlje do druge. Dakle, moramo ne uskladiti oporezivanje kao u mjeri u kojoj će se spriječiti bitne razlike to je nešto što žele i Francuska i Njemačka i Italija. Francuska tu daje prijedloge, tražimo transparentnost, želimo izbjeći štetne mehanizmi da se mnoge vrijednosti, mnoge aktiva prelazi iz jedne zemlje u drugu e, i da se e, bogatstvo koje se stvara u jednoj zemlji prebacuje u drugu zemlju, to je sve u svjetlu oporezivanja. Prije nekoliko godina bilo je nemoguće, čak nepojmljivo, da se takvim situacijama stane na kraj. Međutim, danas je to zaista postalo nešto o čemu svi želimo raspravljati i želimo napredovati po tom pitanju. I evo zaključno kako bih ostavio vremena za pitanja mi se dogovaramo, to je dijalog koji se zove europski semestar. To je naravno korisno. Moramo, međutim, na proračun gledati u svjetlu Europske unije i isto tako gledati na um, europske reforme koje su potrebne u cijeloj Europskoj uniji i naročito u eurozoni. Imati dakle jednu općenitu viziju, e, to je nešto što mora imati e, prednost pred razlamanjem svega od zemlje do zemlje. E, mislim da moramo razmotriti Naime, su da je do nedavno smo razmatrali kakvo je situacija u pojedinim zemljama, kako naći rješenje za pojedine zemlje, a nismo kretali od toga što treba napraviti u Europi najprije. Ja mislim da trebamo promijeniti metodu, moramo vidjeti što želimo za europski proračun e, na određen način, što želimo za proračunsku situaciju u Europi, a nakon toga vidjeti kako se to može konkretno ostvariti u pojedinim zemljama koje naravno nisu iste što se tiče e, poreznih mjera, što se tiče tržišta, primjerice usluga i tako dalje, moramo vidjeti u kojem smjeru želimo ići, što želimo ostvariti, a na osnovu toga treba dati preporuke pojedinim zemljama, jer svaka zemlja ima svoje karakteristike, e, svoju tradiciju i kulturu i svoju određenu situaciju. Mislim e, da je to važno i Francuska će se svakako zalagati kako bismo najprije krenuli od analize i kako bismo imali kulturu općenite situacije u Europi, a nakon toga krenuli od zemlje do zemlje. Hvala ministre, započinjemo s govornicima. Prvi je Burhard Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, gospodine ministre, Želim vam srdečno zahvaliti na vašoj odlučnosti i hrabrosti da se pojavite pred ovim odborom. Vrlo mi je drago zbog toga jer e, i vaš prethodnih je našao vremena za to. Želim govoriti o dvije teme. Jedna je ono što ste spomenuli na početku svog uvodnog izlaganja, a to je tema e, proračuna Francuske. E, pakt e, za stabilnost e, je usmjeren prema tome da se srednjoročno gledano ostvari stabilna situacija, dakle deficit od minus 2, odnosno minus 3 posto će se izjednačiti sa jednim plusom od 2 ili 3%. posto eh, Francuska je u proteklim godinama konstantno imala minus 3, odnosno 4% u svom državnom proračunu i zato je ukupna zaduženost konstantno rasla. Trenutno je iznosi 100% od franskog BDP-a i zato vas želim pitati kako kanite doći ponovo pod 60% od BDP-a što je e, e, granica koja se može tolerirati koje mjere misli poduzeti francuska vlada e, drugo pitanje je pitanje troškova mirovina vi trenutno za to trošite 14% svog BDP-a trendovi su u drugim zemljama eurozone i van eurozone drukčiji oni su krenuli jednim drugim smjerom e, odlazak u mirovinu e, sa 61 godinom što vrijedi u Francuskoj je najniža starosna dob e, u zemljama OECD-a pa vas želim pitati koje mjere predviđate tu kako biste E, promijenili taj trend odnosno smanjili velike rizike e, koje to donosi u budućnosti. Nemša, hvala. Nije mi potrebna nikakva hrabrost da dođem pred vas. To je zadovoljstvo i čini mi se savršeno normalnim, prirodnim. Između ostalog i polagati račune i održavati ovaj dijalog koji može biti i zahtjevan, ali istovremeno pozitivan. Evo ukratko. Francuska je pošla iz daleka kada se radi o proračunskom deficitu. Francuska je između ostalog u jednom trenutku pošla iz daleka, ali je prešla veliku veliku distancu u kratkom roku. Dakle, imali smo lošu početnu situaciju, čak i još prije krize iz 2008-2009 i prije nego što sve zemlje počnu e, raditi na ponovnom pokretanju gospodarstva, što može biti nužno, ali kod nas imali smo kumulaciju e, prethodne pasive i plus e, te probleme. Dakle, polazimo iz daleka i situacija je još tim teža što velike države poput Francuske teško im je pokrenuti čitavo društvo, a i sam proračun. No, mi radimo to. Prvi od prioriteta, prvi od zahtjeva jest poštovati perspektive koje smo si zadali i koje su nam zadali komisija i vijeće kada se radi o nominalnom deficitu. To je prva stvar i to još nije odavno e, rađeno i iskreno doista mislim da smo u povoljnoj situaciji da to napravimo. 2017. ćemo ispoštovati prag od 3%. Druga stvar, u tom razdoblju ne treba u ime načela proračunskog legitimiteta donositi neke mjere koje bi bile drakonske i koje bi upropastile ovaj mali gospodarski napredak koji proživljavamo, a za koje svi želimo da bude jači, održiviji i da otvara dodatna radna mjesta. I u ovom delikatnom trenutku ponovno pokretanja gospodarstva treba naći tu ravnotežu između poštovanja potrebe i obveze smanjenja deficita istovremeno i podržati gospodarstvo na najodgovorniji način i što se tiče rashoda i e, e, proračunskih e, poticaja. Dakle, tu su sve stvari dosta inteligentno napravljene u tekstovima, treba ići i mimo toga svega još dalje kako bismo uspjeli ostvariti stabilizaciju e, javnog duga, da dođe ispod praga od 100%, da se ne dođe do 100% BDP-a, te da e, se i dalje smanjuju ti problemi, a to su problemi koji su poznati svim zemljama, pa i Njemačkoj. Što se drugog pitanja tiče, obiću kratak dvije stvari. Kao prvo, mi smo pokrenuli reformu tog pitanja mirovina i to je nešto što se progresivno uspostavlja i dakle starosna dob odlaska u mirovinu se progresivno povećava. Rek se sad 61 godinu, prije nekoliko godina je bilo 58 godina, imajući na umu ljude koji odlaze u e, privremenu mirovinu. A u Francuskoj imamo jednu snagu i kvalitet, a to je natalitet, demografija koja je iznimno pozitivna i to što danas imamo poteškoće da financiramo svoj e, mirovinski sustav, znamo da za 15-20 godina to će biti puno manje teško, a znam da to nije nužno slučaj u svim zemljama, što primorava te zemlje u osnovom da i vode jako obazirivu politiku kako bi e, zajamčili budućnost svojih umirovljenika. Hvala lijepa. A sada Eliza Ferreira ima riječ u ime e, kluba zastupnika SID. Hvala ministre što ste došli. Ja ću vam postaviti pitanja u svom maternjem jeziku. Htjela bih e, započeti e, time što ću vam zahvaliti i čestitati na uspjehu koji sada Francuska počinje postizati u područjima koje ste spomenuli. Rekli ste nam nešto o tome već danas u svom uvodnom izlaganju, ali u ulozi koja je Francuska uvijek imala, to je da bude pokretačka snaga u Europi, E, voljela bih da nam kažete nešto o onome što je Francuska naučila e, u proteklom periodu e, u vezi sa ponovnom izgradnjom Europe. Mi se nalazimo u srcu rasprava o budućnosti Europske unije. Što je Francuska naučila iz svojih iskustava, a što nama može pomoći da se vratimo na solidni put u Europi. Drugo pitanje, uloga Grčke. Eurozona čini se postaje stabilnija čini se da se malo vraća e, na e, stabilan put međutim grčka je još uvijek kritično pitanje e, i zanima me da li gledate na grčko pitanje pozitivno ili ne nadalje što se tiče oporezivanja. Mi smo tu u parlamentu osnovali poseban odbor koji e, se treba pozabaviti tim pitanjem da li Francuska može pomoći da se vratimo u uravnoteženiju situaciju što se tiče poreza u Europi. Možete li E, nam pomoći u suradnji između parlamenta komisije i vijeća e, kako bismo poboljšali situaciju za naše građane mi od njih tražimo da e, podnose velike žrtve i nije dobro ako druge zemlje imaju agresivnu poreznu politiku čime zapravo ukidaju jedan dio prihoda koji bi inače koristio građanima Europe tri pitanja u jednom. Počet ću suprotnim redoslijedom glede pitanja oporezivanja i fiskalnosti. Rekao sam da je Francuska savršeno riješena po tom pitanju i spominjao sam i rješenost e, Njemačke, Italije i brojnih drugih zemalja. A rješeni smo dakle da već od 2015. budu donesene jasne mjere kako bi se već 2016. godine riješile neprihvatljive stvari jer Imamo dosta neprihvatljivu stvar da, da, da vas netko, da netko od vas građana ili poduzeća traži da plaćate porez, a vidite nekoga drugog da izbjegava plaćanje poreza i to na savršeno legalan način. A i to, je, e, to nanosi štetu i na gospodarskoj razini. Dakle, mi ćemo napredovati s tim. E, komisija također napreduje s tim. Do ljeta će biti već donesene odluke, do kraja e, godine ćemo imati paket mjera za borbu protiv e, e, izbjegavanja plaćanja poreza u Europi. Što se tiče Grčke, evo Francuska je donijela jednu odluku i sa zadovoljstvom vidim da se oko te odluke i vrti argumentacija trenutno. Kao prvo došlo je do važne promjene u Grčkoj. To je nešto što moramo poštovati. Tu se radi o poštovanju demokracije. Dakle, ne možemo reći da je došlo do promjena na vlasti u Grčkoj, da se ništa ne mijenja E, u odnosu sa onim što zovemo institucijama. Dakle, legitimno je imati to na umu i imati na umu e, volju koju su izrazili Grci svojim glasom. No, nasprot tome, Grčka je punopravni član Europske unije njena središnja banka je Europska središnja banka, članica je Međunarodnog monetarnog fonda od eh, eh, njegovog osnutka 45. Dakle, kao članica toga svega mora poštovati odluke koje su zajednički donesene i oko toga se vodi rasprava i na temelju toga moramo naći rješenje. Rješenje ćemo naći, mjesto Grčke jeste očigledno u Europi i očigledno u euru. Što se tiče europske eh, monetarne gospodarske unije jasno je da stvari moraju napredovati. Bilo je problema zadnjih nekoliko godina i ovi problemi s Grčkom ukazuju na činjenicu da postoji neravnoteža u samoj monetarnoj i ekonomskoj uniji, između onog M monetarno i E ekonomskog. Dakle, tu ima neravnoteža i moramo napredovati kako bi ta neravnoteža bila manja. Mislim da možemo uveliko napredovati, a da odmah ne razmišljamo o tome da mijenjamo temeljne ugovore. Dakle, može se raditi na konvergenciji kako bismo stavili e, kako bismo primjenjivali već postojeće tekstove i vi ovdje e, imate posla što se tiče dakle rasprava o fiskalnoj politici to je jako važno da se i tu napreduje a istovremeno paralelno se radi i u komisiji i u vijeću dakle treba u narednih nekoliko mjeseci napredovati glede pitanja ekonomski monetarne unije Hvala lijepa. Mi doista radimo na tome i vrlo je važno da razmenimo mišljenja o toj temi. Gospodin Bernd Luke iz kluba zastupnika ECR. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, hvala lijepa gospodine ministre što ste došli u Europski parlament. E, Njemačko-francusko prijateljstvo je povijesno gledano uvijek bilo u srcu europskog ujedinjenja i tu je postignuto mnogo pozitivnog na temelju bliskog odnosa između Njemačke i Francuske. Međutim, u posljednje vrijeme taj se odnos čini se malo pomutio. E, predsjednik socijalističke stranke e, je rekao da gospodin Schäuble ima jednu e, pokazuje e, jedno e, neprijateljstvo prema Francuskoj koje je nepodnošljivo. To su to je nešto što se ne bi očekivalo od prijatelja Razlog za to je bilo što je gospodin Schäuble rekao da bi francuski parlament trebalo prisiliti e, da donese odluke koje gospodin Schäuble smatra ispravnima. Dakle, e, tu se sad e, vidi nešto što se događa na rubu onoga što je u Europi uobičajeno razlozi za to su e, da je da su brojke što se tiče Francuske ekstremne u usporedbi sa drugim zemljama članicama OECD-a. Dakle, može se shvatiti da postoji želja da se Francusku prisili na neke stvari ako se smatra da je potrebna jedna fiskalna harmonizacija u Europi, ali pitanje je naravno da li je to pomirivo sa demokratskim predodžbama i da li e, se u, da li e, i na koji način se u Francuskoj u Europi donose odluke e, kako bi se postigao gospodarski rast. Dakle, pitanje je ne biste li rekli da bi bilo razumno uh, zadržati nacionalni suverenitet Francuske i želje koje su u suprotnosti s time da se najme uh, snažnije regulira uh, da se tim željama suprotstavi. <laughs> Pa upravo je to Europa. U svakoj od naših zemalja moramo napraviti ono što je dobro za svaku od naših zemalja, a istovremeno poštujući nacionalnu suverenost. Kada je taj suverenitet e, u sastavu onoga što nas povezuje. Dakle, govorili smo o fiskalnosti. E, fiskalnost je nešto što je u nadležnosti nacionalnog, pod sferom nacionalnog suvereniteta. I e, nacionalni proračun je nešto što svaki od naših parlamenta izglasava. Naravno, tu se razgovara međusobno, jedni druge pod navodnicima nadziremo, to je jednaka, ista valuta i ono što se kod nas dešava ima posljedice dakle i na naše susjede. I Europa da bi dobro funkcionirala jeste poštovanje suvereniteta svake zemlje i svakog naroda i odluka koje su, koji je odlučio svaki od tih naroda, ali u okviru solidarnosti i sve odluke koje donosimo u Francuskoj, e, bili ste dosta mudri govoreći o prijateljstvu između Francuske i Njemačke. Mi, mi to ne radimo zato što smo natjerani na nešto. Mi to radimo zato, mi nešto radimo zato što znamo da je to dobro za Francusku, a i kao drugo zato što je to dobro i za E, Europu, ali ne bi uopće trebao rangirati, govoriti jedan i dva, već to je istovremeno, to je jednako važno i Francuska Europa i važno je da Francuska ispoštuje svoje proračunske obveze glede smanjenja proračunskog deficita, to je kao prvo dobro za nas, jer si Francuska ne može dopustiti da kumulira deficit, dugove koji će na kraju stvoriti ogromne probleme. Tržišta nam vjeruju, E, posuđuju nam e, novce e, povoljno, skoro jednako povoljno kao i Njemačkoj i Njemačkoj i drugim zemljama, ali naravno treba zavrijediti tu, to povjerenje. A istovremeno mi to radimo imajući na umu tu solidarnost koja je ključnog značaja. Evo drugim riječima to kažem. Francuska koja je druga zemlja u, po veličini svog gospodarstva u Europi i vjerujem da ćemo svi biti složni oko ovoga. Dakle, Francuska ima važnu ulogu, bilo da se radi o povijesti ili, ili onome što o zadacima koje europska stvarnost e, prenosi, ima odgovornost prema samoj sebi, ali i vizavi cijele Europe. I ono što hoću reći je da Francuska mora e, zadovoljiti svoje odgovornosti prema svom vlastitom narodu, prema vladi koju je izabrao parlament, koju je, je izabrao e, cijeli francuski narod. Ja želim da Francuska zadovolji svoje europske odgovornosti. I to ću zaključiti ovo ob, e, nadovezujući se na francusko-njemački dijalog. S na vrijeme pročitam u njemačkim tiskovinama ovu onu izjavu francuskih e, odnosno njemačkih političara koje mogu biti neprijatne za Francusku. Pa to je sastavni dio e, dijaloga, to je isto vrijedi i u suprotnom smjeru. Ali reću vam jednu stvar, nikad ništa ne može biti riješeno u Europi ukoliko bude E, sukoba između Francuske i Njemačke. I evo ga, pozitivno, ovo isto možemo reći, nikad ništa nećemo moći veliko izgraditi u Europi ako u jednom trenutku ne bude konvergencije stavova između Njemačke i Francuske. A drugi apsolutni preduvjet jeste da ta konvergencija stavova povuče i druge za sobom koji će okupiti oko sebe E, ostale države članice Europske unije. Eto, to je moja percepcija odgovornosti Francuske i francusko-njemačkog dijaloga. Jako se dobro e, jako dobro odnose imam s Volkangom Šojbleom, čak i onda ako on može imati neke neprijatne riječi, ali to, tu nema nikad neprijatnosti kada se obraćamo izravno jedan drugom. I Kora van Hvala lijepa. I u ime kluba zastupnika ALDE, gospođa Koran van der Heusen. Hvala lijepa. Gospodine ministre, cijenimo što ste danas ovdje s nama na ovom sastanku. Kao prvo želim e, pokrenuti pitanje manifesta e, socijalističke stranke koju je inicirao gospodin Deli i taj manifest poziva na e, opuštanje proračunskih pravila, također da Europska središnja banka postane posuđivač za državu države članice da li E, prihvaćate da e, važno zajednički proračunski pravila kako bi se e, stabilizirale javne financije i da li se slažete sa pozivom koji sadrži taj manifest i općenitije da li vjerujete da će tekst tog manifesta poslužiti da uvjeri druge institucije i da je Francuska odlučna vratiti svoje brojke u E, e, granice i pravila i da li kani surađivati sa svojim europskim partnerima. I kao drugo želim vas pitati o legislativnom paketu, o e, reformama koje je usvojila vaša vlada. Gospodin Macron je rekao da neki ekstremisti unutar socijalističke stranke, da se njima ne bi trebalo dopustiti da prevagnu što se tiče e, reformi da li se slažete s time iako e, ćete, je liberalizacija radnog vremena dućana pozitivan korak kako e, kanite poduzeti mjere koje će stabilizirati francusko gospodarstvo i ograničiti javnu potrošnju vlade koja također je opasna hvala lijepa Najpša hvala gospođo na ovom pitanju i hvala što tako budno motrite internu raspravu u našoj stranci. Vjerujte da ću i ja biti jako, paživ, paživo ću pratiti vašu internu političku raspravu i, i čitati e, svu prepisku članova vaše stranke. To je veliki znak poštovanja. No, naravno, e, mimo ovog osmijeha koji odgovara vašem početku pitanja, sva vaša pitanja koja ste postavili su u potpunosti legitimna. Francuska je zajedno s drugima e, stvorila porezna pravila i zajedno s drugima e, je izradila i sustav fleksibilnosti koji e, se primjenjuje jednima i drugima. Dakle, Francuska želi da to bude jednako primijenjeno svim, na sve i na nju. i u sklopu strogog poštovanja tih pravila e, donesene su odluke zajedno s vijećem i s komisijom isto vrijedi i za zadnje preporuke koje je izradilo vijeće u suradnji s komisijom i kao što ste mogli to primijetiti te preporuke su u potpunosti konvergentne tu po prvi put konvergentne s odlukama koje je donio francuski parlament i konvergentne sa predviđanjima komisije koje su objavljeni u ponedjeljak ili utorak. I, dakle, to je nešto što, na čemu se moramo čestitati, a ne isticati ovaj ili onaj, ovu ili onu izjavu ili uredbu. Zatim, gospodarske reforme, ponavljam, one su nužne za Francusku, spominjali ste otvaranje e, prodavnica nedjeljom, to je prvenstveno e, u turističkim područjima, no, znate, to je, to je gospodarska aktivnost i turisti ako ne kupe nešto u nedjelju u jednoj zemlji, onda će to kupiti u, ponedjeljak u drugoj zemlji <laughs> gdje odu. Eto, e, dakle, to je, to je jedna legitimna interna rasprava, nešto o čemu se raspravlja u Francuskoj. Raspravlja se o tome i unutar moje većine, stranačke većine. Dakle, ono na što ste aludirali to je dakle jedno, jedno oružje koje je francuski ustav stavlja na raspolaganje e, vladi, to je takozvani 49.3, mi smo se posegnuli za tim 49.3 kako bismo spostarali da taj tekst bude usvojen, ja to predstavljam kad e, ja preferiram da imamo jasnu većinu za neke tekstove kao što je reforma e, zakona o radu, da se to usvoji. Evo ovdje na gledove točke smo imali jedan, jednu poteškoću. Francuska vlada je pokazala koliko je rješena odlučna i kada predlažemo ime reformu, mi to radimo zato što smatramo da je ona dobra, mi to radimo sve do kraja i tako ćemo postupati sve do zadnjeg dana naše odgovornosti u parlamentu. Hvala lijepa. Dimitris Papadimolis u ime kluba zastupnika GUE. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Dobro jutro gospodine Sapa. E, dobrodošli u Europski parlament. E, ne mislim e, da vam nisu potrebna svjetla da bi vas dovela e, ovamo. Vaši komentari bili su upravo himna ideji koegzistencije, to je jedini način na koji Europa može naprijed. Moramo imati na umu socijalne posljedice reformi i postupno uvoditi te stvari kako ne bismo podrivali koheziju. E, spomenuli ste fleksibilnost e, e, u vašoj interpretaciji paketa za rast, stabilnost i rast. Ja sam siguran da se ta fleksibilnost ne odnosi samo na velike zemlje, nego na sve zemlje. I vrlo mi je bilo drago što ste rekli to što ste rekli jer u euro e, skupini i u vijeću neophodno je da se shvati da su e, želje grčkog naroda za promjenama tu i da postoji također potreba da se poštuju pravila. Mislim da se oko toga slažemo. Nova grčka vlada želite tu vrstu kompromisa i radi na tom e, na iznalaženju tog kompromisa. Održan je još jedan novi sastanak između gospodina Ciprasa i predsjednika komisije e, koji, gdje su krenuli tim putem zajedničkog razumijevanja Europski parlament u prošlom sazivu spomenuo je ozbiljne negativne socijalne posljedice memoranduma e, pod kojim Grčka e, živi otkad ih je trojka nametnula i ono što nam je sad potrebno je jedna jasna poruka što će se dogoditi 11. svibnja na sastanku Eurogrupe što će ubrzati napredak koji je postignut u proteklih nekoliko tjedana. Kako mislite da se možemo nositi sa pitanjem likvidnosti e, s čime se u Grčkoj e, borimo i što, vi, što ćete vi osobno učiniti kako biste e, doprinijeli postizanju tog kompromisa? Hvala. Hvala predsjedniče. Ja ću nas zavezati na vaš početak, eh, na početku vaše izjave, zastupniče. Pravila su istovjetna za sve. Glede poštivanja pravila nema velikih ili manjih, malih zemalja. Istina, gospodarski ima težih zemalja u eurozoni, da, ali ono što se dešava u zemlji, jednoj zemlji koja predstavlja 21% BDP-a eurozone, to se odnosi izravno na cjelokupnu eurozonu, ali e, kada govorimo o razvoju BDP-a u zemlji kao što je Grška, to svi u nas tiče, osobito kada vidimo što se, što se desilo u zadnjih pet godina sa velikim gubitkom e, BDP-a, što je jako teško, za e, što jako teško proživljava stanovništvo i to stvara politički, gospodarski jako teško napetu situaciju osobito za vašu zemlju. No, pravila, e, uključujući mjere fleksibilnosti, e, su istovjetne za sve. Grčka je u specifičnoj situaciji. Grčka e, je u programu praćenja, evo, koristim neutralan termin, dakle praćenje eurozone koje je jako bilo jer je omogućilo Grčkoj da prođe ove zadnje godine uz poteškoće naravno, ali je omogućilo da zadovolji e, određene obveze i e, pitanje se i dalje postavlja za naredne tjedne i za mjesece. Dakle, u svakom slučaju Grčku treba i dalje pratiti, treba biti pod tom pratnjom europske solidarnosti. Ali ako postoji solidarnost, onda postoje i pravila koje se tiču te europske solidarnosti, a i sami ste rekli da ta pravila treba ispoštovati grčka vlada i vjerujem da je to namjera, odnosno uvjeren sam da je to danas namjera grčke vlade da ih ispoštuje. Reću vam svoje mišljenje o tom pitanju i odgovoriti jako precizno glede 11. svibnja, dakle idućeg ponedjeljka. Tu ima fleksibilnosti. Naravno da grčka vlada i većina mogu promijeniti određene elemente programa, postojećeg programa pod uvjetom, pod logičnim uvjetom da umjesto tog elementa stave neke druge da nadomjeste kako bi se globalni, globalna proračunska ravnoteža tog programa bila očuvana. Važno je očuvati tu globalnu ravnotežu što će omogućiti kasnije da to praćenje, europsko praćenje, pomoć bude ispoštovana. Dakle, to je pod uvjetom da se ispoštuje ta globalna ravnoteža, ali ništa nije nepromjenjivo. Sve interne, unutarnje odredbe mogu biti promijenjene uz dogovor s grčkom vladom, ali ih moraju kompenzirati druge odredbe, odnosno mjere. I to jest ova današnja rasprava koja se tiče e, fiskalne politike i doprinosa jednih i drugih e, grškom proračunu. Što se treba desiti 11. svibnja? Neće doći do sporazuma u smislu konačnog sporazuma, ali ja želim i znam da se slaže, slažu i drugi sa mnom, da 11. svibanj bude pozitivan datum. Da to bude dan kada ćemo pokazati da stvari dobro napreduju i da je nalaženje rješenja pred nama, a ne da postoji opasnost da dođe do, nekog, do nekih problema ili još gore do negativnog razvoja situacije za Grčku, odnosno Europu. Dakle, ono što ja i mi svi želimo jeste da 11. bude pozitivan trenutak. Pitate me što radimo, što poduzimamo, e pa radimo na tome da 11. bude pozitivan trenutak koji će nas sve navesti da dođemo do dobrog kompromisa koji će omogućiti iznalaženje rješenja e, koji se tiče programa u tijeku, isto tako da nađemo rješenja i za ove dodatne mjere koje, se, koje razdoblje programa. Hvala lijepa. E, Imamo još 48 minuta ako ih želimo iskoristiti na način da svi dobiju riječ koju žele. E, to ćemo postići tako da se svi pridržavaju ograničenja, e, vremenskog ograničenja od 5 minuta. Izvolite sljedeći govornik. Hvala lijepa. E, hvala gospodine ministre što ste došli na naš sastanak da e, razmatramo zajedno o mnogim aspektima. Ja bih htjela bolje razumjeti koji je stav Francuske vezan za pregovore u Grč, s Grčkom. Svima je jasno kakva je situacija Francuska i e, zato se pitam zašto mi insistiramo na reformi tržišta rada, dok Ciprasova vlada se, e, je predložila da se bori protiv prevara i korupcije. Ne mislite li da je ta borba nešto što će pridonijeti stabilizaciji grčkog proračuna puno više nego li što će to donijeti reforma tržišta rada na kratak ili dugi rok. Ne mislite li da je besmisleno inzistirati toliko na toj reformi tržišta rada kad su na eh, pragu Europe eh, sve eh, gori zapravo. I meni se čini da u ovakvoj situaciji takav stav nije toliko realan. Ne mislite li da država koju već desetljećima, kojim već desetljećima nitko dobro ne upravlja, ne mislite li da je u toj državi ovakvo jedno ukidanje pravila nešto što će samo dovesti do toga da nestanu u vidu dima porezki prihodi. Drugo, znate da je optimizacija poreznog sustava nešto što je e, jako prisutno prava pošast u Grčkoj kao i drugim zemljama. Znate da u Grčkoj E, ima tvrtki, stranih tvrtki koje rade u Grčkoj, to su rudarske firme. I znate da postoji čitav jedan montaže plaćanja poreza i da te tvrtke plaćaju porez u Nizozemskoj. Protiv takvih se fenomena treba boriti. Jeste li, molim vas, <clears throat> vi zato da postoji izvješća e, za svaku e, tvrtku po zemljama kao što sada postoji za banke. Nisu nam potrebni testovi, već smo napčinili takve testove za banke i to u e, stvarnosti. I e, ne možemo li izbjeći situaciju koja danas omogućuje multinacionalnim tvrtkama da kako bi izbjegle dvostruko oporezivanje zapravo nigdje ne plaćaju poreze. Hvala lijepa kolegice Žoli. E, potrošili ste tri minute za pitanje, pa ministru ostaje samo dvije minute za odgovor. E, odgovorit ću vam e, što brže mogu na ova važna pitanja. Što se Grčke tiče, o puno se pitanja govora, a svi prijedlozi Grčke vlade idu zatim da se oporezuje na pravedniji način. Sve je to dobro. Ne smo trebali stvoriti e, porezki sustav koji neće funkcionirati. Upravo je cilj da on bude pošten. I to je bio dio prethodnih sporazuma. Prethodna vlada nije na tome insistirala. Sadašnja vlada to hoće napraviti, nema smisla da e, ne potičemo da to učini. Francuska vlada želi postaći grčku vladu i pomoći joj da to napravi kako bi uspostavila jedan učinkovit sustav. Što se tiče tržišta rada, nije samo tržište rada toliko problematično, već pitanje minimalne plaće grčka vlada želi da se minimalna plaća poveća, što možemo razumjeti jer je ona vrlo niska, ali s druge strane treba vidjeti je li to vezano i u kojoj mjeri je to vezano za konkurentnost grčkog gospodarstva. To je ono što je bitno. Što se tiče borbe protiv izbjegavanja plaćanja poreza, to je zaista nešto gdje su Francuska, Njemačka i Italija pokrenule mnoge inicijative. Tijekom 2015. godine želimo dobiti odgovarajuće rezultate kako bi sve te mjere zaživjele sljedeće godine. Što se tiče izbjegavanja plaćanja poreza, e, moramo se truditi da izbjegnemo upravo ono što ste vi opisali, da se pod izlikom da se spriječi dvostruko oporezivanje, porezi ne plaćaju nigdje. I iz tog razloga moramo uspostaviti novi sustav do kraja ove godine. Moramo vidjeti što ćemo moći ostvariti i koliko ćemo moći napredovati. Dakle, imamo pet minuta za pitanje i odgovor. Kolega Marko Balima riječ. Hvala lijepa, zahvaljujem ministru što je došao na ovaj sastanak, e, vrlo telegrafski. Što se tiče radne skupine o reviziji upravljanja, e, mnogo toga dijelim s Francuskom, naročito kada kaže treba ojačati mehanizme solidarnosti i e, da treba pospješiti cijeli proces. Ali s druge strane niste se jako izjasnili kada govorite o pojednostavljanju europskog semestra. U medijima se piše da će se prije sastanka vijeća 15. lipnja da će e, Francuska, Njemačka i Italija objaviti jedan e, jedan dokument o konvergenciji sa e, upravljanjem e, i ne vidim kako će doći do konvergentnosti između Francuske i Njemačke. I isto tako što vi mislite e, kako bi se odrazilo na Francusku da Grčka izađe iz eurozone. Hvala. Vaše posljednje pitanje najprije. Ja uopće e, ne razmišljam o takvim stvarima jer Grčkoj je mjesto u eurozoni i ona će ostati u eurozoni prije svega zato što to zaista želi grčki narod, to je također želja grčke vlade i većine na vlasti. A e, osim toga i e, zato što Europa, Europska unija nije tu da se smanjuje, već da se širi. I e, mislim da ne bi bilo u redu da krenemo bilo kojim drugim putem osim taj, tim da Grška ostane u eurozoni. Što se ostalih pitanja tiče, mi smo napravili mehanizme posljednjih godina gdje smo davali pomoć bankama koji nisu bili najveći uzrok problema i zato se moramo apsolutno usmjeriti na to da sadašnji dijalog uspije da imamo odgovarajući kompromis kako bi Grška ostala u euru. Što se tiče revizije ekonomskog upravljanja, ja sam e, rekao par riječi u uvodnom izlaganju. Moramo napredovati na tom planu i to moramo napraviti u okviru sadašnjih europskih ugovora, iako bismo mogli zamisliti da jednog dana se to izmijeni. E, da e, francusko-njemačka inicijativa je nužna kako bismo napredovali. Glavna izmjena koju želim jest da imamo globalnu zajedničku viziju vezanu za oporezivanje, za financije i e, socijalni sustav u Europi, a nakon toga možemo izraditi preporuke o tome kako će se to realizirati u svakoj od naših država članica. Hvala lijepa. A sada gospodin Bernard Monod ima riječ. Dobar dan, gospodine ministre. Kandidat za predsjednika Francuske, François Hollande, je rekao da će on smanjiti deficit do 2017. godine, ali mi smo još jako daleko od toga da će francuski deficit biti u okviru 3%. Vaš socijalistički prijatelj, gospodin e, Moskovici, je vaš prethodnik bio i e, vidimo da još uvijek ima problema a da e, jedine što izlači sada Francusku je niska kamatna stopa. Bude li kamatna stopa bila veća i za 1%, to će Francusku jako puno koštati. Vi govorite o tome da će te napraviti reforme, što bi značilo za Francuze da imaju lošiju socijalnu zaštitu kako bi platili cijenu jedinstvene valute koja je jako puno koštala Francusku. Drugim riječima radi se o velikim mjerama štednje. Ako e, vi ne možete primijeniti ultraliberalne metode, a da me, u međuvremenu ne e, uništite francuski socijalni sustav okrenite se prema tome patriotizmu, ekonomskom patriotizmu. E, vi e, morate isto tako paziti e, kako se mnogo toga ne bi pogoršalo i kako se situacija u Francuskoj zbog toga ne bi katastrofalno uništila. Već 40 godina u Francuskoj ne može se niti jedan proračun izglasati koji bi bio stabilan. Kako vi mislite da ćete sada moći napraviti neku promjenu? Isto tako što nam možete precizno reći o situaciji francuskih poduzeća koji su bili u LuxLeaks skandalu. Hvala, vi ste postavili vrlo precizna pitanja, pa ću vam jako dobro i precizno odgovoriti. Nisam točno shvatio jeste li viza ili protiv eh, deficita. Što se tiče e, francuske vlade, mi smo napravili u našoj perspektivi 50 milijardi smanjenja javnih e, rashoda za period od tri godine. Upravo nam to omogućuje da financiramo naše prioritete, a to su obrazovanje i sigurnost. Unutarnja i vanjska sigurnost u kojoj sudjeluje e, Francuska, Francusko oružane snage. E, mi smo istovremeno smanjili poreze kako za poduzeća, tako i za domaćinstva ove godine. Na taj način omogućavamo smanjiti i naš deficit. Mi želimo smanjiti deficit kako bismo smanjili e, isplatu duga i smanjili naše dugovanje. Dakle, 4 milijarde o kojima govorimo za ovu godinu, oni su nužne kako bismo ostvarili cilj koji smo si e, suvereno izglasali. O tome je odlučio francuski parlament. E, I zahvaljujući četiri dodatne milijarde mi ćemo uspjeti to ostvariti E, jer 21 e, milijarda od kojih četiri ove dodatne su točni podaci u tom smislu. Evo, to je strategija francuske vlade. Mi to radimo kako bi to bilo dobro za Francusku i to Francusku u okviru Europe jer se mi zato žalažemo. Jednoga dana morate probati izračunati koliko bi koštalo da Francuska izađe iz eurozone i vidjet ćete da bi to bilo jako puno. Oprostite, moram intervenirati. Namiravate li vi napraviti kontrolu poreza francuskih tvrtki koje su e, uključene u skandal LuxLeaks? Dakle, što mogu o tome reći? Mi želimo da takvi mehanizmi više ne postoje. Sve će postati transparentno. Na taj način će porezke vlasti svake od zemalja članica moći nadzirati stvarnu situaciju vezanom sa plaćanjem poreza tvrtki koje posluju na njezinu teritoriju. I oni koji na kraju krajeva ne plaćaju poreze, hoće li on, hoće na kraju plaćati poreze u Francuskoj. Evo, ne možete više, nemate više vremena, kaže predsjedatelj Ernest Delange, gospođa Ester Delange. Hvala lijepa. E, dva pitanja za dvije minute, imat ćete tri minute za odgovor. Što se tiče rasprava e, u eurozoni, e, kao celini što mi pozdravljam, ali možete li E, biti malo jasniji. E, rekli ste da želite globalnu raspravu, a da se to onda primjeni na individualne zemlje članice. Njemačka ima uravnotežen proračun, čak e, je u plusu pitanje da li kako vi predviđate da će se ta globalna rasprava primijeniti na individualne na pojedine zemlje da li će se ista pravila i dalje primjenjivati na sve nas na jednak način nakon te globalne rasprave dakle konkretno da li 3% se i dalje primjenjuje na sve zemlje molim vas pojasnite i drugo ako želite raspravu o poziciji eurozone u cjelini to sigurno ne možete e, promatrati izolirano e, i praviti se da je eurozona otok u e, ostatku svijeta dakle razmišljajući o poziciji eurozone u svjetskom gospodarstvu morate ustanoviti da gubimo e, konkurentnost da smo manje od ten svjetskog stanovništva da trenutno e, smo samo twenty svjetskog bdp a i fifty e, troškova za socijalnu skrb na svjetskoj razini dakle imamo mali utio u mali dio stanovništva svijeta ima veliki udio u socijalnim davanjima ako želimo e, ostati e, e, konkurentni moramo biti inovativni kinezi idu jednim drugim putem međutim mi to ne želimo ne želimo biti jeftini zato moramo biti inovativni kako bi ostali konkurentni kako ćete to osigurati u francuskoj i u eurozoni u cjelini hvala lijepa question est e, Vaše pitanje je kratko, ali to su vrlo bitna pitanja. Krenut ću i ovdje od kraja. Da, moramo biti pametni, inovativni, kao i konkurentni. Radi se o budućnosti našeg kontinenta koja je tu u pitanju. Najbolji način da shvatimo da moramo uvijek razmišljati o okvirima eurozone i Europske unije, a tek nakon toga Eh, od zemlje do zemlje, jer mi smo samo eh, dio ostatka svijeta. Kada odlazim na sastanke MMF-a ili na sastanke G20, jako se dugo raspravljalo tamo kao glavnoj temi dnevnog reda kako to da je europski rast tako nizak, kako to da je inflacija tako slaba u eurozoni jer to može imati posljedice u ostatku svijeta. Prema tome kada svijet gleda prema nama, oni gledaju na Europsku uniju, na eurozonu i o tome koliko je važna, koliki je udio europskog gospodarstva u svjetskom gospodarstvu. A mi ćemo europsko mjesto u svijetu moći očuvati, budemo li inovativni, pametni, ne samo na gospodarskoj razini, već i kulturnoj primjerice, jer je to zaista važno za važnost i veličinu našeg kontinenta. E, pitate kako preći iz europske vizije pa nakon toga od zemlje do zemlje. Pa upravo to sada radimo zajedno s Europskom komisijom. Ona počinje sada analizirati gospodarsku situaciju u eurozoni i ona, uključujući proračun eurozone, izrađuje preporuke od zemlje do zemlje, uključujući zemlje poput Njemačke, e, jer e, Europska središnja banka e, ne obraća se samo Francuskoj, već i Njemačkoj i njoj daje savjete i primjedbe. I treba e, objašnjavati na koji način se stvari trebaju napraviti kako bi došlo do većih ulaganja, recimo za e, određene zemlje. To je jedno, a drugo trebamo učiniti sve kako bi eurozona i Europska unija bile na visini odgovornosti koje imaju u svijetu jer svijet nas gleda, svijet želi da e, europskom kontinentu bude dobro, a kada je europski kontinent ne stoji baš najbolje, to brine cijeli svijet. Nisam čula kako će Francuska i Europa popraviti svoju konkurentnost i možda bi se ministar mogao vratiti na pitanje kako će on to postići. E, mislim da će to sigurno učiniti u svom sljedećem odgovoru, ali jeste li pročitali da prognoza kaže e, da e, je upravo eurozona jedan od faktora koji doprinose oporavku europskog gospodarstva. Jakon von Weizsäcker ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, potrebno je naći jedno praktično rješenje u vezi sa grčkom ima dobrih razloga da se u ovoj situaciji bude jednostavno pragmatičan e, ako se uspije postići taj fiskalni pragmatizam kombinirati sa eh, jednim planom reformi. Međutim, fleksibilno ponašanje prema pravilima je jedna prijetnja i ima svoje granice. Dakle, postavlja se pitanje eh, eh, ta strategija o kojoj ste već govorili jednog jedne postupne e, evolucije pravila hoće li to biti dovoljno da se savladaju problemi i da se ponovo uspostavi ukupna arhitektura zar ne bi bilo bolje e, sada krenuti e, i u okviru promjena ugovora produbiti suradnju u eurozoni kako bi se ona ojačala. Što e, smatrate, što mislite o takvoj strategiji? Hvala na ovim pitanjima. Znam da ste ih mogli postaviti i na francuskom. Vi dobro poznajete i francuski jezik i francusku. Jasno mi je da si čovjek može postaviti to pitanje, ali mislim da fleksibilnost treba biti dio pravila. Fleksibilnost je dio pravila koji se primjenjuju na sve nas, jer to dovodi u pitanje e, kredibilitet. Mislim da je upravo situacija suprotna. Od prošle godine eh, smo razvili novi način rada koji je zaista isto tako zahtjevan prilikom smanjenja deficita. Ali zahvaljujući tome što je taj sustav praktičniji i zato je u eurozoni situacija bolja. I zato je ona više kredibilnija, vjerodostojnija u eh, očima svijeta. Prošle godine on MMF je e, smatrao da je najvažniji rizik za svjetsko gospodarstvo Europska, e, eurozona, ali prošlog tjedna bio sam u Vašingtonu i u Međunarodnom monetarnom fondu su mi rekli da je taj rizik nestao. Zašto? Zato što primjenjujemo pametno naša pravila. Moramo li ići dalje u ekonomskoj i monetarnoj uniji? Osobno mislim da moramo. Moramo li e, i, i zbog toga izmijeniti temeljne ugovore Europske unije? Treba o tome razmišljati, ali mislim da u ovom času bi to dovelo do poteškoća, jer e, prije toga treba neke stvari produbiti. Ja mislim da to treba raditi s vremenom. Za sada budimo pragmatični, napravimo ono što možemo, a možemo puno toga napraviti u okviru sadašnjih temeljnih ugovora, a nakon toga ćemo vidjeti uvjeren sam da možemo uspjeti raspravljati o tim e, ugovorima. A imate pravo kada kažete da je situacija e, ovdje pitanje demokracije, da se takve izmjene mogu usvojiti samo ako se situacija u Europi poboljša. Između ostalog kada se otvori više radnih mjesta. Dakle, Europa treba donijeti neka rješenja, treba dati osjećaj e, bolje e, uvjeta života, a sada naši građani ponekad imaju upravo suprotne osjećaje. Hvala lijepa. Sada riječ ima kolega Lamasur. Hvala predsjedniče. E, veselim se što je ministar Mišel Sapan s nama. Ministre, u nekoliko navrata ste se nadvezivali na oprezivanje poduzeća i probleme s tim u vezi. Veselimo se stavom koji je zauzela Francuska glede teme kao što su novi vlasti resursi Unije, projekt e, o oporezivanju transakciji financija i o oporezivanju poduzeća. No istovremeno saznali smo prije nekoliko tjedana od javne televizije u Francuskoj, a potvrđeno je sinoć da jako velike, velika poduzeća, francuska poduzeća koja su pod francuskom, koja su pod kontrolom države masovno izbjegavaju plaćanje poreza. Dakle, pariški aerodromi, EDF, Renault, a ovo zadnje su potvrdili sindikati poduzeća. Dakle, na koji način francuska vlada može biti vjerodostojna u Francuskoj prema poreznim obveznicima i građanstvu i u Europi prema svojim partnerima ako poduzeća koja su pod njenom upravom daju loš primjer. Hvala. Hvala vam na ovom pitanju koje je u legitimno. Odredbe koje su određene i nemojte vidjeti neku zlobu u ovome što ću reći su odredbe koje su odavno na snazi, a upravo zbog toga što su odavno na snazi one su ponekad upisane u neke izračune isplativosti ove ili one javne firme sektora unutar neke tvrtke u kojoj država ima svoje vlasništvo ima udjel u vlasništvu. Što se tiče, ja sam još zahtjevniji od, od, od vas. Ja ne bih htio samo da budemo, da, da, da se to dobro primjenjuje u onim poduzećima gdje je država većinski vlasnik, već gdje ima uopće ikakva udjela u Renault, mi, smo, mi imamo udjela, ali nemamo većinsku, većinsko vlasništvo. Dakle, smatram da čim država ima udio u vlasništvu nekog poduzeća, država mora zahtijevati na upravnom odmoru najprije, ali i na svim drugim mjestima, dakle mora zahtijevati uzoritost. Ja sam tražio da sva poduzeća budu uzorita tamo gdje god Francuska ima svoj udio u vlasništvu svugdje Francuska treba postaviti pitanje na upravnom odboru koje su vaše filijale, gdje su implantirane, koji su ciljevi tih filijala, dakle ako je trgovinska, trgovinski cilj da se omogući razvoj na tržištu te i te zemlje naših aktivnosti, onda vrlo dobro. Ako je cilj jedino ili da ne kažem isključivo fiskalne prirode, onda treba jasno reći ne. Radi se na tome, detaljno se im analiziraju sve te stvari, neka poduzeća su počela objavljivati popise svojih filijala i ja ću biti beskompromisan. U pravu ste, ne možemo biti vjerodostojni u svojoj namjeri da se borimo protiv eh, porezne optimizacije u Francuskoj Europi, a ne primjenjivati ta pravila na sva poduzeća gdje država ima udio u vlasništvu. Riječ ima Marija Merci bien, monsieur le ministre, on salue... Euh, Hvala, gospodine ministre. Pozdravljam e, obveze koje je francuska vlada preuzela kada se radi o pokretanju postupka za upopunjenje Europske monetarne unije, ekonomske monetarne unije. Znamo da je jedno od središnjih pitanja koje će se, o kojem će se tu raspravljati jeste potreba za e, specifičnoj e, proračunskim sposobnostima za eurozonu. Dakle, pitanje je sljedeće, da li je francuska vlada spremna o tome raspravljati i što mislite o ulozi koju bi mogla ispuniti ta proračunska rezerva? Dakle, da li to može biti podrška strukturne prirode, dakle za konkurentnost i za socijalne fondove, pomoć i podrška državama članicama kada se radi o e, asimetričnom šoku ili asimetričnim šokovima. Eto, to je moje pitanje. Najpša hvala gospođo zastupnice. Ovo je još jedno teško pitanje. Ovo su jako duboke rasprave koje se vode u Europskom parlamentu. Naravno, mi smo ovdje u srži e, funkcije Europske unije i proračunskog pitanja. I ovo su ključne teme o kojima raspravamo i u našim državama članicama. Dakle, mimo trenutnih obveza, naravno vraću se na njih, ali da, e, treba nam proračunska sposobnost e, koja će biti neovisna, to je nešto što je jako važno i to je nešto što je u skladu sa demokratskim odlukama i zahtjevima Europskog parlamenta. Dakle, to je nešto na čemu e, se uvijek radi. Evo sada 11 država članica e, radi na pitanju oporezivanja finanskih transakcija jedno od rješenja bi moglo biti da to bude jedan od vlastih resursa koji će omogućiti Europi, općenito govoreći, da ne kažem globalno, da se vode dakle politike solidarnosti na vlastnom teritoriju, ali i politike solidarnosti i na drugim teritorijima. Osobno sam doista naklonjen tome da Europa bude još prisutnija nego što to jest pomažu e, u zemljama e, u razvoju, osobito kada se radi u borbi protiv e, klimatskog zatopljenja. Dakle, ovo je tema od globalnog značaja, to je tema u kojoj može Europa biti vjerodostojna i uzorita. Naravno, krajem godine ćemo biti domaćini onoga što se zove COP21. Mi želimo kao domaćin, ali isto tako, zato što smo doista iskreno uvjereni u to, želimo da e, ta konferencija E, bude uspješna i mislim da je to nešto što je jako važno za Europu. Mi imamo intelektualne sposobnosti za, e, za inovativnost e, i financijski da budemo nositelji projekata koji mogu biti jasna rješenja za veliki broj država koje se nalaze u poteškoćama sada, tu se radi o, prilagodbi, ali isto tako možemo i vlastitim gospodarstvima pomoći da se razviju glede potrošnje e, energenata i da se rješava pitanje zatopljenja, zagrijavanja planeta. E, imamo ograničenja proračunske prirode, dakle svaki ministar e, u, u svojoj zemlji ne želi da dodatna sredstva budu uložena za to koja će, koja će stavljati za to na raspolaganje, da tu budu sredstva kojima e, kojima neće moći raspolagati za svoj nacionalni proračun, dakle svaki želi napraviti neki pomak po tom pitanju i naći rješenje za to. Hvala lijepa, riječ ima Georgios Kristos. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Htio bih zahvaliti e, ministru financija Francuske i htio bih iskoristiti ovu priliku da govorim o pregovorima sa Grčkom, između grčke vlade i eurogrupe. Postoje različite interpretacije e, koje pobuđuju veliko političko zanimanje. Veliki broj ljudi misli e, da e, se grčka, grčko gospodarstvo neće stabilizirati, drugi e, uzima, dižu novce iz grčkih banaka. Moje pitanje je o čemu zapravo raspravljate na Eurogrupi? Da li raspravljate o postojećim programima i o preostala četiri mjeseca do isteka roka ili razgovarate također i o financijskim zahtjevima e, koji se pred grčku državu postavljaju 2015. i 16. i o nastavku e, tih procesa da li predlažete ili pripremate ili se pripremate za ispunjenje financijskog jaza koji će se otvoriti e, ove i sljedeće godine da li vodite računa također i o našim građanima iz vaših odgovora moći ćemo izvući zaključke o mogućnostima financiranja grčkog gospodarstva i o mogućnostima stabilizacije i rasta hvala lijepa Hvala na to koje se tiče izravno zemlje naravno, ali i cijele eurozone i Europske unije u današnjem kontekstu, kontekstu koji je kontekst ponovno gospodarskog rasta, ali slabog gospodarskog rasta u eurozoni. Svima nam je potrebno samopouzdanje, grčkom gospodarstvu je potrebno samopouzdanje da bi došlo do ponovnog rasta, ali i e, Francu, e, gospodarsko, europskom gospodarstvu je to važno. E, ako se ne stabilizira grčko tržište, to neće biti katastrofa za cijelu Europu, ali za Grčku svakako da. Dakle, u svakom slučaju je ovo od zajedničkog interesa da nađemo trajno rješenje za Grčku. Dakle, o čemu raspravljamo? Evo, ra, izravno ću odgovoriti na vaše pitanje. Od, najprije raspravljamo o programu koji je u tijeku moramo zaključiti taj program. Zaključiti taj program to znači da moramo vidjeti na čemu smo, koje su željene evolucije, protumjere, koja je, e, kakva je ravnoteža koja mora biti ispoštovana. Dakle, o tome se raspravlja u okviru sporazuma iz 22. veljače s rokom koji vam je poznat, to je kraj lipnja. No istovremeno, istina je da raspravljamo ne o novom programu, već analiziramo kakav je slijed stvari. Evo, iskoristit ću jedan neutralan termin. Mislim da je, će Grčkoj biti potrebno da bude pod pratnjom ne nužno na isti način, s istim instrumentima, s istim iznosima, to sve može biti promijenjeno, ali trebalo bi biti pod pratnjom kako bi se mogao traj, moglo trajno vratiti povjerenje, kako bi e, ekonomski dionici u Grčkoj mogli donijeti srednjoročne odluke, e, da, kako bi štediše mogli imati povjerenje u banke i da više dolaze polagati sredstva na račune, a ne povlačiti ih i da tržište e, kojemu je potrebna, potreban mir, da se može usmjeriti na posao i na gospodarski rast koji je isuviše dugo odsutan iz Grčke. Možda je to bilo neizbježno s obzirom na prethodne programe, no u svakom slučaju Grčkoj je potreban, potreban gospodarski rast. Hvala lijepa, riječ ima ministre, merci. Euh, hvala ministre, hvala vam uh, i na vašom globalnom uh, globalnoj analizi onoga što činite u Francuskoj, da je to i za Francusku i za Europu. I u istom duhu rekli se uh, da treba razmišljati o mogućoj evoluciji unutar Europske monetarne unije Dopustite da vam kažem da trebamo isto tako razmisliti gdje je to, gdje želimo ići i kamo bismo htjeli dospjeti i čak i ako nije nužno e, da se mijenjaju temeljni ugovori, no u svakom slučaju moramo znati kamo idemo kako bismo znali kako mijenjati te etape ostvarenja Europske monetarne unije. I u tom smislu pitanje e, proračunskog kapaciteta je važno. Dakle, to je, to je rasprava koja je započela. i možda će se moći uskladiti sa novom raspravom koja je rasprava o samom e, europskom proračunu. Dakle, to je rasprava do koje će jako brzo doći. Kako ćemo dakle moći pomiriti to? Jer u okviru rasprave o europskom proračunu pitaće, postavit će se pitanje vlastitih resursa i ako želimo e, jednu e, proračunske, proračunske kapacitete za eurozonu, onda izvor za financiranje toga svega će biti tema o kojoj se treba raspraviti. Dakle, jasno rješenje kako ćemo sutra e, financirati veću solidarnost među europljanima, između oslog upravo i kako bismo e, izvojavali pobjedu u svjetskoj borbi za konkurentnost. Tu ima jedna etapa koja je plan za investicije, evo on je predstavljen, ali to je mali, sitni plan. On je jako dobro došao, ali je sičušan i za dvije godine bit će svršno s njim. Dakle, kako ćemo stvoriti za eurozonu, za Europsku uniju, kapacitet za očuvanje konkurentnosti koja će biti podržana pravim investicijskim proračunom. To je pitanje koje se postavlja i za eurozonu, ali i za Europsku uniju. I za kraj, kako vi skog toga svega vidite eh, razvoj rasprave o vlastnim resursima? C'est vraiment un euh, To je doista rasprava o ključnom, ključnog značaja koja je istovremeno i delikatna. Evo, nadovezujem se na ovu točku, kao što sam već rekao, e, globalni proračunski kontekst za svaku državu članica je jako delikatan e, i težak da smo u e, sretnim godinama, sve bi to lakše bilo e, riješiti i vlasti resursi i europski duh e, i kapaciteti za vođenje politika za koje ste s pravom rekli da su to politike solidarnosti, bilo da se radi e, o solidarnosti unutar Europske unije ili izvan nje. Dakle, cilj jest da se povećaju vlasti resursi, naravno. Već danas postoje određene mjere, određeni instrumenti gdje se radi na tim resursima. To su europski resursi koji su stavljeni na raspolaganje europskih politika. Možemo spomenuti tu i mehanizme bankovne unije i fond za rezolucije, fond koji se stavlja na raspolaganje bankama, na primjer. Dakle, postoje tu neki instrumenti, jako smo integrirani, međusobno imamo mjere za e, provođenje takvih e, politika. Možemo se osloniti na to i možda politika za, jedna, jedna za drugom e, učiniti taj korak kako bismo mogli napraviti taj skok naprijed da stvorimo te dodatne vlastite resurse kako bi demokracija mogla da djeluje. Dakle, evo danas imamo tu pragmatičnu viziju stvari koju želim promovirati, ali pragmatičnost nije u suprotnosti sa ambicioz, ambicijom. E, uostalom, pragmatizam je e, uvijek uspješniji i ambiciozniji kada je u sklopu perspektive, uspješne perspektive. Hvala zadnji govornik gospodin Milesan. Hvala lijepa. Gospodin Murasan ima riječ. Hvala lijepa. Gospodine ministre, govorili ste o klišejima koji postoje o Francuskoj i francuskom gospodarstvu. Međutim, e, upravo e, jutro se e, realizira još jedan kliše, a to je da političari lijepo govore, ali kad je riječ o realizaciji riječi, onda se to ne događa Dakle, e, što smo postigli u proteklih nekoliko godina i postavljam vam jedno vrlo prijateljsko pitanje. Zašto je za Francusku toliko teško provesti reforme koje su potrebne, a koje druge zemlje provode već godinama? I to pitanje vam postavljam u dobroj vjeri jer mi smo zainteresirani za konkurentno francusko gospodarstvo e, koje je značajan dio konkurentnosti cijele eurozone i Europske unije. Dakle, kako bi Francuska bila atraktivna za e, investitore. Što ćete učiniti e, da biste smanjili e, troškove rada i rigidnost na tržištu rada jer kao što smo vidjeli fleksibilnost na tržištu rada je bitna za privlačenje ulagača. I još jedno pitanje, vi imate relativno visoku minimalnu plaću. Moje pitanje da li smatrate to jedan od uzroga za relativno visoku nezaposlenost među mladim ljudima u Francuskoj i da li kanite išta učiniti učiniti po tom pitanju i moje konačno pitanje se nadovezuje na pitanje gospodina De Langea e, što se tiče e, vi ste odgovorili da je globalna slika o eurozoni važna. Moje pitanje je da li su neuravnoteženosti unutar e, naše monetarne unije bitne i važne? Naravno da su neuravnoteže unutar Europske monetarne unije i unutar Europske unije važne i problematične i svi zajedno želimo se boriti protiv tih e, neravnoteža i dugoročnim politikama i politikama konvergentnosti i socijalne konvergentnosti. Ja odgovorit ću na jedno od vaših zadnjih pitanja o minimalnoj plaći. Može se raspravljati o razini, o cijeni rada, mogu se uspostaviti neki mehanizmi, mi to radimo kako bismo smanjili cijenu rada, ali meni se čini dobrim. Naravno, svemu se može raspravljati. E, bilo bi dobro da imamo neku socijalnu konvergenciju. Postoje divergentnosti, raznolikosti, konkurentnosti, ali i socijalne razlike koje bi možda moglo progresivno, imajući na umu E, kupovnu moć svake zemlje, poštujući svaku zemlju, svačije navike, e, dakle ima zemalja u kojima je minimalna plaća čist proizvod dijaloga između socijalnih partnera. U drugim zemljama je minimalna plaća odluka centralne, centralnih vlasti. ne to je jedna konvergencija e, koja je, koja je važna. Naravno, mi nećemo mijenjati minimalnu plaću, ali evo, pravimo važne reforme. Vi ste dobronamjerno rekli zašto je tako teško za Francusku reformirati se. A zašto je tako teško objasniti, Francuskoj objasniti da se ona reformira? Zašto? Možda zato što smo zarobljenici jedne, jedne slike, jedne percepcije. Evo, kažete zašto ne smanjimo cijenu rada? Ali mi to radimo. Kao što sam rekao, 40 milijardi smanjenja troška cijene rada u četiri godine. I to je ove godine dakle omogućilo e, dobiti poduzeća da raste i to je omogućilo francuskim poduzećima da ulažu i evo za 2015. godinu imamo 7% dodatnih ulaganja Dakle, mi se reformiramo, možda se to ne vidi dovoljno, ja sam vjerojatno djelomično odgovoran e, za djelomičnu nesposobnost objašnjenja toga svega, ali i vaša dobronamjernost treba, e, treba biti tu, da vidite da postoje reforme da su koje su ostvarene, koje su u tijeku i koje će doći. I odgovaram na pitanje o tržištu rada. Mi smo uveliko reformirali ono što se danas zove e, kolektivna otpuštanja, otpuštanja od više od deset od 10 radnika koji imaju gospodarske prirode, dakle to, to do toga dolazi kada je poduzeće u problemu i e, mora se smanjiti broj zaposlenih i kako se to radi. Dakle, mjera je u Francuskoj takva da je uvijek opisivana kao jako teška, skupa i neizvjesna. Istina, ali to više nije tako, to je u potpunosti promijenjeno i tu, da bi se to napravilo došlo je do sporazuma između socijalnih, e, sindikalnih partnera i e, do poslodavaca došlo je do sporazuma s poslodavcima, što nije bilo jednostavno. Dakle, to je napravljeno i za one koje zanimaju ove stvari. Evo, možete pogledati šta je bilo s Gudjerom. To su bile teme o kojima se raspravljalo godinama i godinama, šest, sedam godina. Doš, bila je situacija da su zaposleni bili u nesigurnosti i poduzeće je bilo nesigurno. Ali to više ne može biti tako, takva situacija se ne može ponoviti jer je došlo do reforme i to treba znati. Naravno, to što smo reformirali neke stvari ne, ne sprečava nas da reformiramo i druge i to smo napravili e, u e, sektoru e, tržišta rada. Dakle, evo, molim vas da imate na umu i to da je Francuska u stanju reformirati se. Hvala lijepa gospodine ministre. Ovo je bila vrlo zanimljiva, korisna i konstruktivna razmjena mišljenja. E, zahvaljujem svim kolegama na njihovim pitanjima i naravno e, e, ugovori ne zabranjuju ovakve razmjene mišljenja i reforme neki to ponekad zaboravljaju ali dobro je podsjetiti se na to ja vjerujem da posljednje brojke pokazuje da smo na pravom putu na putu oporavka i da je ovo dobar trenutak e, za razmišljanje o poboljšavanju našeg e, upravljanja i tu e, mislim da smo raspravili danas o cijelom nizu korisnih i dobrih ideja koje su važne za našu zajedničku budućnost i zato se veselim nastavku ovog dijaloga s vama i s Francuskom i veselim se vašem doprinosu našim raspravama i postizanju ambicioznih ciljeva naše e, gospodarske i monetarne unije. Sljedeći sastanak je 26. svibnja u 15 e, sati. Hvala lijepa, sastanak je završen.